Ladies and gentlemen. Dame i gospodo, dobro vam jutro svima. Koliko vidim Na početku ovog saslušanja ovdje nisu svi članovi ovoga odbora, ali siguran sam da ćemo u sljedeće 3 do 4 minute svi doći. Dobro vam jutro, dobro jutro svima. Prije svega e, budućem povjereniku, e, odnosno izabranom povjereniku, gospodinu Moedasu, koji je odlukom Junke, gospodina Junkera za njega odredio sljedeći portfelj istraživanja, znanost i inovacije. Dopustite da vas podsjetim da politika istraživanja i inovacija uključujući i znanost i istraživanja nalaza znanosti potpadaju pod odgovornost našega odbora. Dopustite stoga da kažem da naš portfelj i naši prioriteti se u potpunosti preklapaju sa eh, izabranim povjernikom za razdoblje od sljedećih pet godina. Mi smo danas ovdje posve sami, dakle samo je ovdje naš odbor, no siguran sam da ćemo biti uspješni u našem radu, a možda su ovdje i neki članovi nekih drugih odbora. Dopustite da pozdravim i sve predstavnike europskoga društva, predstavnike medija, malih i srednjih poduzeća, nevladinih organizacija, predstavnike sveučilišta i dakako sve one koji nas prate e, budući da se ovo saslušanje prenosi uživo putem internetske stranice Europskog parlamenta. Dragi prijatelji, dobro znamo da se razmišljanje o načinu kako izaći iz ove krize uvelike oslanja na inovacije i mi smo također to pokušali pogurati u našim programima u e, mnogim posljednjim godinama jer ovdje u našem e, odboru E, zaduženi smo za okvirni program broj 8 koji se zove e, Obzor 2020. To je najveći program za istraživanja i inovacije na svijetu. No, to nije dovoljno. Također smo stvorili i institucije za istraživanja, razvoj tehnologije i uvijek nastojimo povezati, okupiti sve najvažnije teme u ovom trokutu e, koje povezuju znanje, inovacije i te, e, istraživanje i obrazovanje. I time ćemo se baviti na ovom saslušanju, a to je ujedno i portfelj gospodina Moedaša za sljedećih pet godina. Predlažem da počnemo sa ovim saslušanjem. Na početku bih vas htio podsjetiti na neke važne stvari, a to su smjernice za odobrenje povjerenika u e, prilogu 16 stoji da nakon saslušanja moramo odgovoriti na dva pitanja. Prije svega je li kandidat e, kvalificiran da bude član kolegija povjerenika i je li kvalificiran da preuzme upravo one dužnosti koje su mu dodijeljene. Drugim riječima je li kvalificiran e, da bude povjerenik zadužen upravo za ovaj portfelj. Kandidat za povjerenika odgovorio je u pisanom obliku na naš upitnik koji se sastojao od ukupno pet pitanja. Dva od tih pitanja su ista za svakog kandidata za povjerenika, a tri je izradio naš e, odbor. Dobili ste odgovore na upitnik putem e, interneta ili ste ih pronašli na vašem stolu. Također smo e, vidjeli i životopis i također e, prijavu imovine, odnosno financijskih interesa i dobili smo potvrdu e, da je ta deklaracija, odnosno izjava o financijskim interesima e, prihvatljiva i prevedena je na sve e, jezike i ovo saslušanje će se prevoditi također na sve jezike. Na početku saslušanja kandidat za povjerenika imat će 15 minuta za svoje izlaganje i na kraju će imati još 5 minuta za zaključne napomene. U međuvremenu će dobiti 45 e, pitanja e, zastupnika u Europskom parlamentu, minutu za pitanja, dvije minute za odgovor. Prvi krug pitanja postavit će predstavnici klubova zastupnika. Također bih vas htio obavijestiti da imamo prijevod na 23 jezika, dakle svi govornici mogu govoriti vlastitim jezikom. Molim vas, držite se zadanog vremena, kao što smo to odlično uspjeli odraditi i jučer. Također moći ćete pogledati i video snimku ovog saslušanja na istoj mrežnoj stranici, na mrežnoj stranici Europskog parlamenta. Ako vas zanima jučerašnje saslušanje ili ovo saslušanje, moći ćete to naknadno pogledati. A sada predlažem da krenemo sa saslušanjem te dajem riječ kandidatu za povjerenika koji ima na raspolaganju